Sljedeća točka dnevnog reda je kratko predstavljanje sljedećeg izvješća. Izvješće e, gospođe Ždanoke i Velija Bilnkevinićutija za stvaranje povoljnih uvjeta na tržištu rada za ostvarivanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Dati ću riječ e, po četiri minute svakom e, izvjestitelju. Počet ćemo s gospođom Ždanokom. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, e, gospođo predsjedateljice, e, povjereniče. Izvješće pokazuje e, da postoji potreba da unesemo promjene u društvu, u situaciju u kojoj žene i muškarci budu e, jednako budu zarađivali i jednako se skrbili za obitelj. Postoji snažna aktivnost i na europskoj razini i na nacionalnoj razini za zakonodavne mjere zajedno sa zakonodavnim mjerama kako bi žene i muškarci mogli bolje pomiriti e, rad, poslovni život i e, obavljanje privatnog života i imati vremena za prijatelje, obitelj i vremena za E, slobodno vrijeme. E, rad, e, tržište rada mora pružati dovoljno vremena za to i to je veliki, velika zabrinutost naša. Europska unija mora brzo donijeti politike koje će uspostaviti ravnotežu između privatnog i poslovnog života i uzeti u obzir sve raznolikije društvo. U izvješću mi pozivamo komisiju kako bi predložila e, zakonodavne akte vezano e, za e, obitelj i za E, da revidira e, direktivu o rodinskom do, do, do, dopustu, e, direktivu o roditeljskom dopustu. Države članice se pozivaju da pruže pristupačne službe za skrb za djecu, starije članove obitelji, članove obitelji s invaliditetom ili bolešću. Konkretan dio izvješća e, posvećen je kvaliteti zaposlenja. Kriza isto tako e, e, kaže da trebamo da postoje sve više ljudi koji rade i koji su siromašni, koji rade više i kombiniraju različite poslove kako bi zaradili pristojnu plaću. E, mi se borimo za e, jednaku i e, primjerenu plaću za sve radnike i e, organizaciju rada koji neće dalje opteretiti obiteljski i radni život i muškaraca i žena. Na kraju uvjeti tržišta rada koji su povoljni za ravnotežu između privatnog i poslovnog života se ne mogu stvoriti ukoliko nemamo kvalitetu života koju podržavamo unutar i izvan zaposlenja to znači da moramo osigurati da ljudi imaju dovoljno vremena e, izvan, e, i e, izvan rada za osobni razvoj, za slobodno, radno, za slobodno vrijeme kako bi mogli doprinijeti cijelom društvu su, e, e, kao e, su izvjestiteljice mi smo zadovoljni ishodom glasovanja za nacrt izvješća u odboru za zapošljavanje i odboru FAM a imamo i dosta zahtjeva za glasovanje po dijelovima svi vi ste dobili zajedničku kao izjavu 11 e, e, mreža e, neveroa koji rade zajedno od 2012. godine kako bi osvijestili javnost o svakodnevnim izazovima s kojima se suočavaju žene i muškarci kada pokušavaju ostvariti ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Tih 11 mreža nevladinih udruga nas pozivaju da glasujemo u cjelovitom izvješću i nadam se da kolege neće zanemariti ovaj zahtjev. E, gospođa Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao prvo, dopustite mi da zahvalim mojoj suizvjestiteljici, gospođi Ždanoke i svima ostalima za naš, na našem zajedničkom radu. Ovo je reakcija Europskog e, parlamenta na e, plan komisije o odlukama koji će pomoći ostvarivanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života, posebno za obitelji s djecom. Isto tako, to je naš input javnoj raspravi s komisijom i konsultacijama, odnosno savjetovanjima sa socijalnim partnerima. To je izuzetno važno pitanje i zato mi očekujemo da će komisija dati zakonodavne prijedloge vezane za ovo pitanje. To je vrlo važno pitanje za države članice jer se bavi svima nama. U lipnju ove godine vijeće je donijelo zaključke o e, ravnopravnosti spolova e, i zatražilo jačanje zakonodavnih mjera koji će stvoriti uvjete i jednake mogućnosti za muškarce i žene da uspostave ravnotežu između privatnog, poslovnog i obiteljskog života. Dobro je da svi dijelimo zajednički cilj u tom smjeru i zato pozivamo komisiju da da jedan novi, e, novi ambiciozni E, prijedlog za direktivu o rodiljnom e, dopustu kao i direktivu o e, skrbi i da se osigura socijalna zaštita za osobe koje pružaju skrb. E, zato pozivamo isto tako e, komisiju da da prijedlog za direktivu o očinskom e, dopustu, dakle barem dva tjedna dopusta za očeve, a isto tako da revidira direktivu E, direktivu o rodiljnom dopustu od 4 do 6 mjeseci. Žene moraju sudjelovati na tržištu rada i njihova integracija na tom tržištu je jako važna za borbu protiv siromaštva i socijalnog isključenja. Jednom kada žene mogu ostati dulje na tržištu rada, moramo osigurati da mogu ostvariti ravnotežu između privatnog i poslovnog života. E, važno je poticati bolju koordinaciju E, načina dopusta između država članica. To je isto tako jako važna stvar. Moramo upamtiti da e, Europa brzo stari i zato obitelji moraju imati više vremena e, koje mogu provoditi kod kuće. To će isto tako doprinijeti e, poboljšanju, poboljšanju rađanja. Neke žene se odlučuju da uopće nemaju djecu ili da imaju sve kasnije djecu zato što ne mogu uspostaviti tu ravnotežu i zato mnoge današnje e, zemlje imaju problema sa e, smanjenjem stope rođenja djece. E, poslodavci moraju osigurati fleksibilne radne odnose i e, dati ostale povoljnosti obiteljima s djecom. Isto tako moramo podijeliti i obiteljske zadatke između muškaraca i žena zato što i e, to veliki problem za žene. Zato moramo koristiti zakonodavne i nezakonodavne e, mjere kako bi pomogli tom dijeljenju zadataka. Isto tako moramo stvoriti dobre uvjete za skrb o djeci. E, moramo poticati zemlje da postave ciljeve kako bi pomirile e, privatni, poslovni i obiteljski život. Nemamo jedinstveno rješenje za sve, nego trebamo uravnoteženi pristup e, kako bi e, se ispunile potrebe obitelji i poslovnog svijeta. Dragi kolega, mislim da kolege iz drugih klubova zastupnika znaju koja je važnost ovoga pitanja. Moramo poslati poruku našim građanima sutra da e, čujemo njihove probleme. Molimo vas da poduprijete svojim glasom ovo izvješće. Hvala lijepa. E, sada idemo na spontano javljanje. Jednu minutu, gospođa Hvala. Zahvaljujem kolegama na ovom, kolegicama na ovom izvješću. Mislim da je ono važno, da je važno da Europski parlament raspravlja o negativnom demografskom razvoju Europskoj uniji. Moramo naći mjere s kojima ćemo se suočiti s tim izazovima. Slažem se i sa naglaskom na obiteljskoj politici i na, e, slažem se s potrebom da treba poboljšati te uvjete. Očekujem da će pa, Europski parlament apelirati na države članice kako, će, kako bi e, imali politike koje su za obitelj, e, koje će isto tako podržati skrb za djecu i stabilne obiteljske odnose. Jer se ne radi tu samo o materijalnim uvjetima, nego i o uvjetima povjerenja koje e, bi trebala imati obitelji, imale obitelji. E, Europski parlament apelira na komisiju da podrži sve vrste odnosa koje će zamijeniti tradicionalne obitelji. Um, ja bih zahvalila mojim, moje kolegice na radu na ovom izvješću koje je trajalo neko vrijeme. Izuzetno je važno da ovo izvješće se jasno postavi protiv e, strogih mjeri štednja i borbe protiv srsti. Ono pokazuje tužnu realnost da e, nesigurni posao, e, ugovori na nulto radno vrijeme utječu na žene. Nacionalne vlade moraju ovdje djelovati. To je važan primjer načina na koji Europska Europska unija promiče socijalnu pravdu i ravnopravnost spolova i zato je važno da e, podržimo naše temeljne vrijednosti. Mi zastupnici u Europskom parlamentu moramo e, pokazati kako je važan posao u ovom domu. Moramo paziti da naši birači u e, Ujedinjenoj Kraljevini još uvijek imaju socijalnu zaštitu za svaki slučaj u europskom pravu. Gospodin Marijas. Iznimno je važno i da radimo i na europskoj i na nacionalnoj razini na tome da se ostvari što bolja usklađenost između profesionalnog i privatnog života. Nažalost, još uvijek postoji neravnoteža između muškaraca i žena. Postoje različiti razlozi zbog kojih još nismo ostvarili svoje ciljeve i razlozi zbog kojih su žene još uvijek e, u nepovoljnim okolnostima. E, u Grčkoj je nezaposleno 28% žena. E, potrebno je poduzimati različite mjere kako bismo uspješno riješili izazove koji su pred europskim zemljama.

Mnogo muškaraca će sigurno uzeti riječ. Gospodin Pimento Lopić, Lopez je sljedeći, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuće. Desetljeća e, neoliberalne politike i politike stroge štednje, osiromašivanje, eksploatacije od strane EU-a i vlada država članica znači da imamo 20 5 milijuna siromašnih ljudi i sve veću nejednakost. Politike razaraju prava radnika i uništavaju kolektivne ugovore, smanjuju nadnice, dereguliraju radno vrijeme, povećavaju broj nesigurnih radnih mjesta i uništavaju službe koje bi trebale podupirati obitelji E, porodiljni dopust i dopusti za koje se ne prima naknada se šire posvuda. Sve to ima važan učinak na ljude koji su sve težoj situaciji što na koncu to sve znači da moramo prekinuti sa tim politikama. Gospodin e, Otcon nije ovdje, pa sljedeći govornik gospodin Sebastian. Gospođa Sebastian. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Nema se još mnogo toga za reći, svima je jasno da ostvarivanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života nešto što je vrlo bitno i u tu svrhu su nam potrebne jasne, odlučne mjere. Europska politika do sada je ostavljala po strani ono što bi se ovdje dogovorilo na temelju europskih zahtjeva da se uvede e, majčinski i očinski dopusti za cijelu Europsku uniju. Moramo izvršiti pritisak na komisiju, ali ako se to ne ostvari, nikada nećemo moći uspostaviti ravnotežu između privatnog i poslovnog života. To je od ključne važnosti za e, politike rodne jednakosti i to je nešto što je sukladno ugovorima i zato se nam je potrebna politička odluka da to izmijenimo. Gospodin Polček. Hvala lijepa na davanju riječi, gospođo predsjedavajuća. Vidim i pozitivne aspekte u ovom izvješću, kao što su pitanja koja se tiču prava na odmor, uspostave ravnoteže između obiteljskog i poslovnog života na tržištu rada. Međutim, postoje i neke manjkavosti i nedostaci u izvješću. E, radno pravo je već ograničeno nizom rigidnih uredbi i odredbi i mi mislim da Europska unija ne bi smjela postati previše konzervativna. E, radi se o e, sklapanju kolektivnih ugovora i Europski parlament ne bi trebao postati sindikat za ljude koji rade na tržištu rada. To je pitanje subsidijarnosti i mislim da bi države članice trebale postati više aktivne po tom pitanju. Hvala, gospođa Larina. Hvala. Europska unija nije sindikat, ali željela sam reći da postoje stalni zahtjevi sindikata e, iz država članica Europske unije. E, naime, pokušava se odustati od revizije direktive o mađinskom dopustu e, sukladno modelu u svijetu za ostvarenje ravnoteže između poslovnog i e, privatnog života. E, izvješće je umjereno, predlaže zakonodavni pristup vezano uz e, porodiljni dopust, majčinski dopust i očinski dopust. Vrlo suvremen pristup ovom pitanju, e, jamstva za djecu, E, uspostava mreža za skrb o djeci kako bi se razbio začarani krug siromaštva i kako bi se kako bi se to postalo jednim od temeljenih prava unutar socijalnih prava. Mislim da je ovo vrlo umjeren pristup u izvješću. Želim zahvaliti sjeteljicama e, gospođa Denčija. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Europa je suočena sa demografskim promjenama. Imamo e, dulje očekivano trajanje života, no niži natalitet. Žene kasnije rađaju, obiteljske strukture se mijenjaju. Imamo nove odnose i migraciju. Osim financijske i ekonomske krize koja je dovela do rezova sredstava unutar politika koje su pokušavale ostvariti ravnotežu između privatnog i poslovnog života, potrebna je više razina suradnje između komisije država članica kako bi se primjenjivale pozitivne politike i kako bi se podupirao demografski oporavak i kako bi se pružila podrška i bakama i uspostavio sustav socijalne sigurnosti. E, željela bih zahvaliti izvjestiteljicama na ovom izvješću koje e, dotiče najbitnije elemente vezane uz ostvarivanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Hvala. Gospodin Nikolas. Ostvarivanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života postoje sve teže i teže. Mladi ljudi moraju raditi nekoliko poslova istodobno kako bi osigurali pristan život svojim obiteljima. E, uposlenici moraju raditi prekovremene sati, radni uvjeti su sve više i više stresniji. Radio sam na odjelu za ljudske resurse i shvaćao sam da ljudi nemaju dovoljno vremena za obiteljski život. Moramo ih zaštititi i moramo uzeti u obzir niz elemenata koje poslodavci koriste kako bi izvršili velik pritisak na privatni život uposlenika. E, moramo uspostaviti višu fleksibilnost u EU za ostvarivanje prava između poslovnog i privatnog života. Moramo poduzeti e, određene mjere koje bi neutralizirale pokušaje poslodavaca da naruše tu ravnotežu. Komisija je predočila ambiciozne prijedloge. Uravnoteženi obiteljski život će uvijek dovesti i do dobrog i uspješnog poslovnog života i karijere. Hvala. Ovime zaključujemo postupak spontanog javljanja za riječ. će imate riječ. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajući, drage kolege, dame i gospodo. Prije svega, želio bih zahvaliti u ime svojih kolega, povjerenika Marina Tajsena i Vere Jurove, dvijema izvjestiteljicama, gospođi Ždanuka i gospođi Bjančevička. Komisija se slaže sa mnogim od vaših analiza i zaključaka. Roditeljstvo i skrb općenito nije samo uloga žena, skrbiti o nekome je humano i svatko može postati skrbnik, odnosno njegovatelj. Zapravo, mnogi muškarci bi željeli provoditi više vremena sa svojim obiteljima, no nemaju mogućnost ili ih se obeshrabruje u tom pokušaju. No komisija smatra da ako žena želi biti aktivnija na tržištu rada, i želi iskoristiti obrazovanje koje je ostvarila, trebaju se za to pružiti mogućnost. Čak i nakon što rodi, odnosno kada su djeca bolesna ili starija i isto vrijedi i za žene koje žele više vremena provoditi sa svojom obitelji i brinuti o rođacima, a imaju posao. Ovo izvješće dolazi u pravom trenutku. To je podupiranje našoj trajnoj inicijativi da se poboljša ravnoteža između posljednog privatnog života za skrbnike i njegovatelje. U odboru za zapošljavanje je toj temi pridana velika važnost i različite i vrlo zanimljive opcije su e, podnesene, komisija sada zastupa više holistični pristup da bi se ostvarila ta ravnoteža. Imamo postojeći zakonski okvir EU politika kao što su smjernice, referentne vrijednosti, mjerila, praćenje, nadzor, no te mjere nisu dovoljne. I pravni instrumenti i političke mjere se trebaju osuvremeniti i ažurirati. Najprije moramo pružiti mogućnosti muškarcima i ženama da realiziraju svoj potencijal na tržištu rada. Drugo, također je potrebno pružiti podršku uposlenicima da steknu vještine koje su im potrebne. Moramo suzbiti diskriminaciju. I četvrto, moramo smanjiti rodno uvjetovanu izloženost siromaštvu i rodnoj nejednakosti. Mi ćemo predložiti sveobuhvatni paket koji će sadržavati zakonodavne i nezakonodavne elemente kako bismo poduprli uspostavljanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života. E, izazov za radnike, uposlenike dolazi i e, čim se rodi beba, ali ne prestaje tijekom tineđerskih godina mora postojati prihvatljiva razina infrastrukture za skrb o djeci kako bi ljudi mogli izabrati š... žele li raditi ili ne. I ne smijemo zaboraviti skrb o starijima, ali isto tako i takozvanu sandwich generaciju. Želimo ponuditi prihvatljiva rješenja koja bi ispunila prave potrebe. Trenutno je u tijeku drugi krug konzultacija sa socijalnim partnerima. Istražujemo sve moguće načine za djelovanje e na razini EU-a. Također je u veljači završena javna rasprava u veljači ove godine. gledišta koja su iznijeli stručnjaci i ključni dionici ističu da moramo razviti i primijeniti niz e, nezakonodavnih mjera kao što su političke smjernice, moramo poboljšati nadzor, moramo više bolje iskorištavati sredstva EU-a i e, zajedničke aktivnosti, što uvjet za to je da se e, vodi socijalni dijalog sa socijalnim partnerima i to i je namjera komisije. U slučaju da socijalni partneri odluče da ne žele ući u te pregovore sa komisijom, komisija će istražiti sve druge puteve koji bi doveli do uspostave učinkovitog zakonodavnog i političkog okvira. Vidjeli ste našu predanost toj temi u našem radnom programu i e, drago nam je da imamo i vašu potporu u tom poduhvatu. Zajedno ćemo prevladati sve te izazove za zaposlene majke i očeve u Europi. Hvala vam na pozornosti. Ovime zaključujemo raspravu. Glasovanje će se održati sutra. I sada idemo na posljednju večerašnju raspravu, to su jednominutni govori, sukladno e, pravilu 163.